I think that we can uh, start and uh, da možemo započeti sastanak. Sada ću preći na talijanski jer za mene je tako jednostavnije. I mogu formulirati pitanja Europskoj komisiji bez nesporazuma. Želim se zahvaliti Europskoj komisiji što nam je omogućila da se bavimo ovom točkom dnevnog reda. Ovaj, ova točka je dodana na dnevni red na zamolbu različitih klubova, a radi se o zadnjem skandalu vezano uz lažiranje testova. Europska komisija želi usvojiti četiri paketa vezano uz ovu tema, temu. A prvi paket je usvojen 19. svibnja. Drugi paket se trenutačno priprema. A svi vi znate da što se tiče komitologije, da je situacija takva da parlament ne sudjeluje. Stoga sam htio direktno upitati komisiju kakva je, kakvo je stanje stvari, čime se komisija trenutačno bavi i u kojoj fazi. Naime, želim izbjeći da se jednostavne postupovne izmjene pretvore u fazu šest bez da se uključi Europski parlament u cjelokupni postupak istog razloga. Želimo zamoliti komisiju da nas informira. I to prije nego budu e, usvojeni akti. Naravno, parlament ima mogućnost ulaganja prigovora vezano uz prijedloge Europske komisije. Sada ću dati riječ Europskoj komisiji, gospodin Kvenko Zigo. Molim vas da nas izvijestite o trenutačnoj situaciji i da nam pojasnite postupke koje je Europska komisija pokrenula, a potom ćemo e, otvoriti raspravu sa kolegama pa ćemo vidjeti postoje li pitanja kojih će sigurno biti. Izvolite, dajem riječ komisiji. Uh, Hvala gospodine predsjedavajuće. Kao što ste rekli, temeljom odredbi uredbe Euro 5 i Euro 6 ograničenja emisija se primjenjuju u normalnim uvjetima korištenja. Međutim, postojeće postojeća mjerenja se temelje samo na predefiniranim testnim ciklusima, to je novi evropski e, ciklus, dakle NEDC. Od 2011. godine radimo na poboljšanju uvjeta testiranja da bismo dopunili ove sofisticirane testove kako bi se omogućilo mjerenje stvarnih emisija tijekom vožnje. Prvi korak u tome je već e, obavljen u svibnju i trenutno je to zakonodavstvo pod postupkom e, analize. Pokušava se odrediti dakle mjerodavni tekst to je sustav koji bi trebao dopuniti sustav NDCC e i sada pripremamo drugu fazu, a to je uvođenje ograničenja koja će se primjenjivati temeljem novog sustava testiranja i na taj način će situacija biti usklađena sa odredbama izvorne uredbe, dakle tu se govori o testiranju u normalnim uvjetima uporabe, a ne testiranja gdje postoji razlika između rezultata testiranja i rezultata emisija NOx prilikom vožnje. Kao što znate, su zakonodavci su odlučili da će prilagodba testiranja i ograničenja koja treba definirati u skladu sa uobičajenim uvjetima korištenja, da će se odrediti modaliteti u postupku komitologije. I mi upravo radimo na tome u ovome trenutku. Imali smo prvi sastanak 6. listopada ove godine s državama članacama gdje smo razgovarali o pristupu i pripremnom radu i namjeravamo održati još jedan sastanak prije kraja mjeseca. Na taj način ćemo raditi na temelju prijedloga komisije. A predviđen rok za sada je 28. listopada da kako mi želimo imati transparentan postupak zajedno s parlamentom i mi smo ovdje u sklopu međuinstitucionalnog sporazuma koji predviđa ovakav način rada, a to su dogovorili su zakonodavci kod donošenja uredbe Euro 5.6. Nakon ove prve rasprave imat ćemo isto tako i mogućnost da države članice kažu kako oni gledaju na tu situaciju. Zatražili smo od njih da nam dostave povratne informacije do 16. listopada. Na temelju toga će komisija izraditi svoj prijedlog koji će biti upućen vama i državama članicama istodobno. Dakle, nakon što komisija definira vlastiti stav. Hvala gospodine predsjedavajući. Samo nekoliko riječi o postupku. Kao što ste i sami rekli, vođenje testiranja za stvarne emisije tijekom vožnje odvija se u fazama. Kao prvo uredba komisije koju će izglasati odbor e, gdje će biti predstavnici država članica, odnosno to je već određeno u svibnju. Odmah nakon glasovanja parlament je dobio taj akt e, koji je proizišao iz rada odbora, uključujući i rezultate glasovanja kao i sažetak rasprave s tog sastanka. Taj akt podlježe postupku e, analize do 23.9 a temeljem uredbe o komitologiji parlament može analizirati akt i vidjeti je li komisija ostala dakle u, u okviru svojih ovlasti. Zatim isto tako imamo i ograničenja emisija i e, pripadajuće rokove. Cilj je da 28.10. imamo glasovanje u odboru, a tekst će biti učitan u upisniku komitologije čim bude dostupan, to će dakle proslijediti službe komisije i bit će upućen istodobno parlamentu i državama članicama. Nakon što se održi glasovanje na odboru 28. listopada, Parlament će dobiti zapisnik rasprave i e, rezultate glasovanja, te će taj tekst biti predan parlamentu kako bi on obavio analizu e, vezano uz provedbene, e, poštivanje provedbenih ovlasti od strane komisije. Samo da dopunimo isto tako ove rokove i E, dakle čimbenike e, sukladnosti. Tu još nisu e, finalizirani konkretni definitivni rokovi. Komisija je htjela uvesti novi postupak što prije. S obzirom na najnovija zbivanja mi smo htjeli da se to dogodi bez daljnjeg odlaganja. mi želimo da se uspostavi prava mjera između tehničke izvodivosti i potrebe da postoji e, jasni rokovi vezan do punog usklađivanja i to dakle u stvarnim e, uvjetima vožnje. Mi još nismo finalizirali prijevod, međutim čim bude dostupan mi ćemo ga proslijediti kako vama tako i državama članicama. Puno hvala. Izvolite gospodin Grote. Puno hvala. Drago mi je da danas imamo priliku razgovarati o ovoj temi kako će izgledati RDE jer na kraju dana imati ćemo priliku potvrditi određena pitanja unutar postupka komitologije. 28. listopada biti će donešena finalna odluka Mene bi zanimalo, s obzirom da je to e, naša glavna zabrinutost, trenutačni e, testovi uopće nemaju veze s onim što se događa na cestama. Svi se čude e, vezano uz potrošnju Euro 5, Euro 9. Tu je potrošnja vrlo različita i od 2011. ovi testovi su u primjeni, oni se razvijaju, pa me sada zanima kako izgleda jedan takav test, kakav je tijek takvog testa. E, vi, odnosno kolega Gerbrandi je na plenarnoj sjednici predložio određene stvari. Mislim da bismo trebali raspraviti o tome kako to konkretno izgleda. E, jer što se tiče teretnih e, vozila radimo na temelju kilovat sati. A kakvi su faktori, kako se oni određuju, koji su odlučujući parametri, možete li nas informirati da otprilike imamo predođbu o tome kako vi dolazite do ovih vrijednosti i na što se odnosite, kako bi potom na kraju dana E, bili upućeni jer e, sigurno znate da mi sad zbog e, lažiranja testova moramo biti u mogućnosti odgovoriti na mnoga pitanja, a mi ne možemo odgovoriti na ta pitanja jer nismo tehničari. Znači što vi činite kako bi uvjeti na cestama bili u skladu sa normama? Osim toga, E, mi imamo sada jedan sukob vezano uz ciljeve. To je jedan e, veliki sukob jer s jedne strane je zaštita klime i bilo bi mi drago kada bi danas svi vozili električna vozila koja su pogonjena obnovljivim izvorima energije. E, Jutro sam malo testirao oko Europskog parlamenta, mjerio sam broj čestica i moram reći da sam se šokirao kako je loša kvaliteta zraka. Ne znam je li su rezultati bili točni, ali ono što mi svaki dan udišemo i ono čemu smo izloženi ovdje u Briselu ili u Rimu ili u Štokholmu ili svejedno gdje, to je znatno iznad dopuštenih vrijednosti i mi smo se uvijek čudili zašto te vrijednosti ne opadaju. Znači želim reći nešto o ovom sukobu. E, što se tiče područja motornih vozila, tu moramo imati na umu zaštitu klime, ali tu su i došikovi oksidi. Morat ćemo naći nekakvu zajedničku liniju gdje ćemo obje stvari moći ujediniti pa nas zanima kako izgleda taj faktor e, u umjerenom području i u onom drugom malo e, u onom području većih vrijednosti kako bismo i mi shvatili o čemu se radi. I još jedan puta puno hvala da danas raspravljate s nama zato što mislim da je ova današnja rasprava vrlo važna rasprava za javnost. Thank you Hvala gospodine predsjedavajući. Ja volim eksperimente i volim isto tako održavati kontakte s biračima. Tako da sam tijekom vikenda iskoristio priliku, naime u nedjelju je moj devetogodišnji sin imao rođendansku proslavu, tako da sam imao buduće birače u dobi od devet godina na toj proslavi i pitao sam ako bih, zapitao sam se ako bih želio znati stvarne emisije kako bih to organizirao. Nakon pet minuta vrištanja, to je zvučalo kao sastanak vijeća, uspjeli su definirati zajednički plan. Dakle, rekli su pa mogao bih voziti stvarnom ulicom i e, primijeniti mobilne uređaje za testiranje kako bi saznao koja je razina stvarnih emisija. To je uistinu bilo jedno briljantno rješenje, ali nakon toga sam e, u dokumentu koji ste nam ljubazno proslijedili pročitao da je u siječnju 2011. godine komisija pokrenula dubinsku analizu upravo na tu temu, kako mjeriti stvarnu razinu emisija koje ispuštaju vozila. Nakon četiri godina, ako to usporedim sa pet minuta ove skupine devetogodišnjaka, došli su do sljedećeg. To znači da bi se automobil trebao voziti na stvarnoj cesti i e, uzimajući u obzir neke čimbenike ubrzavanja i usporavanja, stvarne emisije mogle bi se mjeriti e, pomoću mobilnog uređaja koji će se staviti na automobil. E, to je bilo u svibnju 2015. godine, dakle nakon četiri godine rada komisije, kada su se s time složile i države članice. Nakon toga je bilo potrebno još sedam mjeseci da se taj test počne primjenjivati i onda, budući da je to tako složeno rješenje, bilo je potrebno još dvije godine da se kroz pilot projekt ustanovi je li to rješenje uistinu najbolje. Možda mi možete objasniti sljedeće. E, ako nema pritiska e, automobilske industrije država članica, zašto je potrebno toliko godina da se dođe do tako jednostavnog rješenja. Imam dojam da ovdje imamo dva različita procesa donošenja odluka u Europi. S jedne strane imamo proces koji je transparentan, demokratski odgovoran, tu su uključeni i vijeće, i komisija i parlament i pritom se definiraju ograničenja emisija i to onda postaje pravo Europske unije. To bi bio jedan proces. Paralelno s time se događa jedan tajni nedemokratski proces, a čini se da je njihova osnovna zadaća ustanoviti kako zaobići demokratski, eh, demokratski proces, a to se odvija u tehničkim odborima. Prošli tjedan smo razgovarali sa povjerenicom Bijenkovskom, raspravljali smo o aferi Volkswagen, međutim u istom trenutku se taj tehnički odbor sastajao u Briselu. Vi kažete da nema još nikakvih prijedloga, ali koliko je meni rečeno, komisija namjerava iznijeti prijedlog sa E, konformativnim faktorom 1,6 2017. i 2018. a i 1,19 nakon toga, nakon 2019. godine. To je dakle faktor sukladnosti. E, to je toliko konkretno da se ne može govoriti o tome da to nije prijedlog. E, to je konkretan prijedlog koji je iznijela komisija na sastanku tehničkog odbora održanom prošlog tjedna. Dakle, ne vidim kako se može reći da kada e, se uobliči prijedlog da će to biti dostavljeno parlamentu. Ne možemo govoriti o tome da prijedlog još uvijek ne postoji. Dakle, moje pitanje je sljedeće. S obzirom da je nedostatak transparentnosti glavni problem u ovoj aferi Volkswagen. Ne mislite li da je krajnji trenutak da se promijeni politika prema transparentnosti? I upravo se to traži u Financial Timesu. Traži se to zato što se boje da je ugrožena reputacija evropske industrije. Dakle, molim vas da promijenite politiku području transparentnosti. Vi kažete da želite punu transparentnost, onda govorite o sažecima sastanka. Svi znamo da ti sažeci znače dva redka teksta. Ja želim da ovdje dobijemo prijedlog za uvođenje pune transparentnosti i želim znati koja su stajališta svih država članica. Ne mislite da s obzirom na krizu i na činjenicu da je riječ o kvaliteti zraka koju diše 500 milijuna građana, ne mislite li da oni imaju pravo znati što e, vlade njihove, njihovih država predlažu e, iza zatvorenih vrata? Dakle, ako se traži taj faktor sukladnosti 3, mislim da ljudi imaju pravo dobiti tu informaciju. Dakle, lijepo molim da se to učini dostupnim. E, što se tiče pitanja je li komisija bila upućena u prethodna zbivanja, mi smo razgovarali s povjerenicom Bjenkovskom. Ona tvrdi da komisija nije bila informirana usprkos e, izvješću JRC iz 2011. i 2013. Ono što ne razumijem jest da se u tim izvješćima ne govori eksplicitno o uređajima koji omogućuju namještanje rezultata, ali se e, postavlja pitanje postoji li tako nešto. I ne mislite li da je u tom slučaju zadaća komisije da u najmanju ruku zatraži informacije od država članica s obzirom da su one te koje su zadužene za testiranje i provođenje pravila. Dakle, da se objasni velika razlika između rezultata testiranja u laboratoriju i stvarnih emisija. Ja bih rekao da je komisija trebala, e, da, je, da bi to trebala biti njezina zadaća, možda vi možete objasniti zašto ona ništa nije poduzela s tim u vezi. Hvala gospodine Eckart. Hvala, ja se želim e, nadovezati na ovo što rekao kolega Herbrandi, da počnem od transparentnosti. Imam dojam da komisija radi kao i uobičajeno, kao da se ništa nije dogodilo i kao da građani ne žele znati što se događa, što Evropska unija namjerava poduzeti i e, koji je stav pojedinih država članica. Taj e, tajni pristup e, koji zagovara komisija koja tvrdi da još uvijek ne postoji formalni prijedlog, mislim da moramo biti iskreni prema građanima. Da, ovaj spis postoji već dugi niz godina i smatram da građani zaslužuju transparentnost i trebaju znati kakav je prijedlog komisiji i kako na to reagiraju države članice. Mislim da smo to zaslužili nakon svega što se dogodilo. Poznato nam je da je komisija već izradila svoj prijedlog to je činjenica. Zašto bi se inače tražilo da se države članice očituju do petka? Na što bi se trebala očitovati? Pa na te brojke tih 1,6, dakle kao faktor sukladnosti. Dakle, vi možete reći to nije e, formalni prijedlog, ali budimo realni. Kako da ja objasnim svojim biračima što Europa radi? E, dakle, lagalo se i varalo se i sada još uvijek postoji taj novitost oko prijedloga i očito da se nitko ne usudi reći građanima koji je prijedlog i kako na to reagiraju države članice. Vi spominjete međuinstitucionalni sporazum, ali mislim da je vrlo jasno što se tu događa. Dakle, to treba dobiti parlament u isto vrijeme kao i članovi odbora. Dakle, moraju dobiti e, nacrt dnevnog reda i nacrt provedbenih mjera. Mi samo želimo transparentnost vezano uz taj prijedlog i ono što treba objaviti su rezultati glasovanja. Mislim da vam to daje mnogo prostora da e, jasno kažete e, koji je doprinos država članica, budite transparentni i na taj način će i građani imati više povjerenja u čitav proces. Mislim da mi to zaslužujemo, ali prije svega naši građani. Ne želim slušati e, formalistične, formalistič, dakle ne želim slušati argumente formalne prirode e, da se čitav proces e, treba pričekati. Dakle, želimo da nam to proslijedite. Zatim što se tiče samog prijedloga i faktora sukladnosti od 1,6. Na temelju toga, te brojke, mogu samo zaključiti da je ova granica od 80 mg da će se podići. To znači da će se moći da će emisije moći biti više od 80 mg što stoji u uredbi. Ja želim dobiti pravni savjet od komisije. U članku 5 stavku 1 jasno stoji da bi vozila trebala e, moći ispuniti zahtjeve ove uredbe i provedbenih mjera. To znači da se treba ispuniti granica od 80 mg. Sada radite na provedbenoj mjeri koja će to promijeniti u osam faktor sukladnosti. Dakle, tu će se podići granica sa 80 na 128. Vi mijenjate standarde koji su ugrađeni u uredbu. Ja se uistinu pitam je li to pravno moguće, jer mi smo već donijeli zakonski tekst, imamo uredbu i standard je već definiran na 80 mg, točka. Dakle, ne vidim kako kroz provedbenu mjeru možete mijenjati osnovne odredbe uredbe. I na kraju, da, ljudi će reći, ali to mora biti tehnički izvedivo, vi ste sami upotrijebili tu riječ. Ja bih vam eh, pokazao neke studije koje su izrađene prije godinu dana, a pokazuju da postoje vozila na ulicama koje ispunjavaju zacrtane standarde. To i jeste tehnički izvedivo, mi to znamo. I pojedini proizvođači automobila opredjeljuju se za različite tehnologije i e, neki stavljaju e, različite tehnologije ovisno o tržištu, jedno na američko, druge na europsko tržište, a to se radi isključivo imajući u vidu kriterij troškova. I znamo da postoje dakle e, kvalitetne tehnologije da se mogu zadovoljiti i europski i američki standardi. Američki standardi su viši od europskih prema tome ne vidim zašto ovdje razgovaramo o fleksibilnim ciljevima što je e, suprotno odredbama uredbe, a navodi se razlog da je to tehnički neizvedivo. U ovim studijama se tvrdi da je to tehnički izvedivo, ako se to ne želi učiniti, to je drugo. A čak ne postoji niti velika razlika u troškovima. Dakle, moguće je to, izvedivo je i mislim da trebamo biti stroži prema onima koji e, ne postižu rezultate s obzirom da argument o tehničkoj neizvedivosti ne stoji. Mislim da bi komisija trebala i tu promijeniti stav, želi li ponovno zadobiti povjerenje građana. Zahvaljujem, zastupnica Šire Pirik. Puno hvala. Kada čujemo ovo, moramo se priupitati što mi to uopće radimo. Svi znamo da je moguće. Razgovarala sam sa sinom i njegovim prijateljima i oni su mi rekli pa da, jer jednostavno treba pogledati E, što izlazi iz e, cijevi automobila dok se vozi. E, državni tajnik Mansfeld je rekao da se ti testovi moraju što prije uvesti. Moramo ubrzati postupak jer radi se o javnom zdravlju. Već 30 godina bavim se poljoprivrednicima koji također imaju problem sa dušikovim oksidom. U Nizozemskoj imamo jako puno krava, a kada ih je previše onda imamo veliki ekološki problem i dobivamo kazne. Svi mi znamo koje su norme, koje su granične vrijednosti kojih se trebamo pridržavati i zato ih se i pridržavamo u Nizozemskoj. Zatim još jedna stvar, draga komisijo, e, kako to da je ovaj postupak odobrenja centraliziran. Potrebne su nam centralne kontrole. Nije naravno sve to krivica Europske komisije, ali Europska komisija bi sada trebala nešto vrlo brzo poduzeti i razmisliti o tome kako ćemo to zajednički riješiti u Europi. Puno hvala. Dali. Hvala vam. Prije svega zahvalila bih komisiji na tome što su prisutni ovdje, na informacijama koje smo dobili, ali u svo dužno poštovanje informacije koje smo dobili su vrlo šture i nejasne. Kažete nam da vrijednosti faktora sukladnosti nisu finalizirane, rekli ste nam da ćete ih finalizirati bez ikakvog odgađanja, no zato su nam potrebni datumi, kada točno. I vidli smo e, faktore sukladnosti ti koji kruže, dakle predloge koji kruže i zbog čega niste mogli doći, biti transparentni i jednostavno raspravljati s nama o tome. Govoriti o tome što predlažete. U aneksu 1, deveta strana, daje se metoda izračuna, no potrebno nam je uvjerenje o kojem će se faktoru raditi, o kojem će se faktoru dogovoriti. Dakle, moramo dobiti uvjerenje da će se razmotriti zakonske e, pragovi. I želimo uvjerenje komisije da primjerice jedan privremeni faktor sukladnosti više od 1,5 neće biti nešto čemu se razmatra, dok do sada nema dokaza koji bi jasno crno na bijelo pokazivali da je to nužno. Druga stvar, kao daljni korak voljeli bismo da nam komisija da uvjerenje da neće razmatrati faktor sukladnosti većim od onoga što euro 6 iz 2007. jasno navodi, a to je 80 mg po kilometru za dušikove okside, je koji se postiže u normalnoj vožnji. Govorimo dakle o redbi iz 2007. starijoj je od 8 godina i koja je da kako već tada istekla. I što se tiče vremenskog okvira, komisija spomenula okvir u parlamentu. Tražimo ambicioznu hitnu provedbu postupka za testiranje stvarnih emisija, uključujući prošli tjedan na plenarnom zasjedanju. Da li će dogovor o vremenskom okviru koji je u prošlom, na prošlom sastanku CCMV-a dogovoren biti poštivan i da li će komisija poštivati vremenski okvir e, koji je zadan. Konačno pitanje Razgovarali smo o nadzirnom regulatoru, dakle imali smo i sastanak o tome nakon samog skandala u Volkswagenu i dobro, komisija je odgovorna za e, regulativu, ali ne za provedbu toga. Zato imamo nacionalna tijela nadležna za tržište. Oni imaju odgovornost provjere toga kako auti rade na terenu. No znamo da nacionalna tijest, tijela nemaju niti nužne kapacitete, niti stručnost da djeluju na tom polju. Što komisija misli? O tome da imamo nadzornog regulatora ili neko tijelo na europskoj razini koje će se moći baviti ovim pitanjima. Hvala. Thank you very much. Now, Ivo Belet. Ivo Belet. Puno hvala, gospodine predsjedavajući. Već je mnogo toga rečeno, tako da se ne moram ponavljati. Ali ono što je rečeno je vrlo važno, pogotovo što su rekli dvije prethodne govornice, naime da neovisni nadzorni organi, da su oni nužni. Testovi sa minimalnim faktorom e, sukladnosti nisu opravdani ako e, to ne provode neovisna tijela. Ne moramo e, osnivati novu agenciju, postoje već europske agencije koje bi mogle provoditi nadzor e, i nacionalnu homologaciju. Gospođa Sakovska je na zadnjoj plenarnoj sjednici rekla da ona ne želi osnivanje takve agencije, ali nije rekla ni ništa suprotno, zato bih volio čuti od komisije kakva je situacija sada imeti. Laboratorijski testovi se ne mogu odvojiti od e, dozvola i drugih aspekta, tako da me zanima da li će komisija se službeno obvezati da ustanovi takvo tijelo. Thank you very much and now... Hvala vam lijepo, a sada riječ dajem na natrag komisiji. Ispričavam se, samo tren. Još jedno pitanje zastupnice Evi. Hvala. Dakle, ja sam zatražila riječ. Htjela sam postaviti pitanje komisiji o tome kako to da u trenutku kada je sve veći broj dokaza, kao što smo vidjeli tijekom proteklog planarnog zasjedanja, da i u zajedničkom istraživačkom centru imamo dokaze što se tiče različitih razina vrijednosti emisija. Dakle, zbog prisutstva tog softvera koji je prisutan na vozilima. U jednom od izlaganja koje nam je dao jedan dužnosnik komisije pokazalo se da je spomenuto postojanje opreme koje je na vozilima krivotvorilo očitanja. I pitanje koje je meni palo na pamet je sljedeće, budući da je komisija bila svjesna postojanje, prisutstva te opreme, tih uređaja zbog čega nije dovoljno brzo reagirala na to, osobito ako znamo da se uvijek raspravlja o internom tržištu. Dakle, to tržište mora biti konkurentno s jednakim uvjetima za sve, ali to se primjenjuje i na automobilsku industriju. A ovdje govorimo o jednom proizvođaču koji ima nepoštenu prednost naspram drugih. I mislim da je tu očit jedan nedostatak u smislu protekcionizma na unutarnjem tržištu i očito da tu postoji jedna dimenzija, perspektiva tržišnog natjecanja. Dakle, postoji tu i cijeli niz sukoba interesa. Dakle, između nacionalnih tijela za homologaciju s jedne strane, a s druge strane i nacionalnih interesa i nacionalnih automobilskih industrija. Ono što ja e, zapravo tvrdim je ne činili se i komisiji da velik broj dozvola koje se izdaju e, koje izdaju luksemburška tijela što se također spominje u jednom dokumentu e, koji nevladna organizacija jedna proslijedila, meni upalo u oči da je velik broj tih stvarnih dozvola zapravo izdan u Luksemburgu i možda, bi komisi, možda je komisiji upravo drago da je to slučaj. Oh, I think that we can uh, give the floor to the Dobro, mislim da sada možemo dati riječ komisiji za neke odgovore. Izvolite. Dobro, možda bih stvari trebao staviti malo u perspektivu. Počevši s nedavnim događajima, pratimo nekoliko stvari. Prije svega, nužno je uspostaviti činjenice, e, koordinirati sve istrage nadležnih tijela u državama članicama i zapravo omogućiti neku korektivnu akciju i njima. Tu se planiramo sastati sa e, nacionalnim tijelima nadležnim za homologaciju preksutra kako bismo dobili feedback njihove, njihova saznanja o tijeku istraga. Dakle, mi nemamo ovlasti sami provesti takve istrage, ali možemo se koordinirati i pobrinuti da postoji razmjena informacija između država članica i da se nekakve korektivne aktivnosti poduzimaju. To je prvo. Drugo, rad na testovima emisije tijekom stvarne vožnje, RDM, drugi paket koji je već pokrenut, a treća stvar je sistem homologacije, dakle to da se pobrinemo da postoji osnaženi oblik nadzora na tržištem. To sam prije svega želio spomenuti jer su to tri elementa našeg pristupa. Pitanje koje je postavljeno je da li smo za ove stvari znali. E, nismo imali nikakve naznake o tome da proizvođači automobila u Europi koriste poremećajne uređaje. Prema legislativi iz 2007. znali smo da postoje poremećajni uređaji, ali su oni regulirani od strane europskog zakonodavca, a mi nismo imali nikakve informacije o tome to se događa u SAD-u, u pitanju Volkswagena i kontaktirali smo američke kolege u EPA, agenti za zaštitu okoliša, čim smo doznali za njihove istrage. Što se studija tiče našeg zadnjičkog istraživačkog centra, one nisu provjeravale da li postoje poremećanje uređaj, to nije bilo unutar opsega studija, već su one samo spomenule da bi poremećanje uređaja mogli biti jedan od mogućih razloga za razlike između rezultata rezultata testiranja na terenu i drugih. I to je ono što smo i predstavili državama članicama i naša regulativa zabranjuje korištenje takvih uređaja. Ali jasno je da mi se ne bavimo provedbom, ta odgovornost leži na državama članicama. 2007. Započeli smo raditi na ovim studijama i na testovima emisija tijekom stvarne vožnje. I da kažete da je samo jednostavno pustiti auto da vozi i tako mjeriti emisije, to možda zvuči privlačno, ali to svakako ne nudi mogućnost usporedivosti, pouzdanosti, ponovljivosti testiranja, tako da želimo testiranje koje je dovoljno otporno i zbog toga je to ovoliko trajalo. Imali smo dvije mogućnosti za testiranje, morali smo to testirati, znači stručnjaci u zajedničkim istraživačkim centrima su upravo bavili se time i došli do zaključka da je ovaj test koji koristimo sa prenosivim uređajima za mjerenje je bolji tip testiranja. To istraživanje je bilo prilično opsežno i kada smo došli do te faze gdje je testiranje bilo raspoloživo, tada smo u našem TCMV tehničkom odboru za motorna vozila glasali o svanju tog testa, što je bilo prošli svibanj, e, tako da mogu reći da se tu nije gubilo vremena. Što se tiče toga što je pred nama prijedlog ja ponavljam, ne radi se o prijedlogu, tu imamo dokumente za raspravu jer moramo imati nekakve dokumente na temelju kojih možemo raspravljati, dobiti povratne informacije i to je ono čime se zapravo bavimo. Ponavljam, dakle, komisija ne ponudila nikakav prijedlog, ali imamo pojedine elemente o tome, jer inače nećemo znati o čemu raspravljamo. Što mi predviđamo? Dvostruki pristup, odnosno pristup u dvije faze. Prije svega mora se reći brzina koja se koristi za testiranje. Stručnjaci kažu da je to do 160 km na sat s maksimalnom nadmorskom visinom od 1200 metara, Nekoliko vas zanima. I dakle, predvidimo pristup u dvije faze, od kojih bi prva počela 2017. zapravo već 2016. će se za svrhe nadzora početi primjenjivati ti test, testovi, ali od 2017. bi to počeli zaozbiljno primjenjivati. I tada bi se zapravo odrazilo i onome što se raspravilo u priopćenju CARS 2020. A druga faza bi bila faza potpune sukladnosti sa regulativom i sa dopuštenom statističkom pogreškom. Jer uvijek postoji mogućnost da ako se ne nalazite na nadmorskom visini 1200 metara i tome slično, to su granični uvjeti. Dakle, dvije godine kasnije se očekuje potpuna implementacija. Pitanje faktora sukladnosti tu treba uzeti u obzir nesigurnosti, nejasnoće tijekom testiranja i PEMS prenosive sustave za mjerenje emisija i to je nešto što da kako traži određeno vrijeme. Još jedno pitanje je bilo za ciljni datum. Što se tiče usvajanja zakonodavstva, spomenuli smo da ciljamo na usvajanje, odnosno iznošenje prijedloga za usvajanje 28.10. Želimo brzo djelovati, mislim da se zapravo to od nas i traži. Nadzorni regulator, kao što sam spomenuo, želimo prije svega uspostaviti činjenice, zatim koordinirati istrage država članica i treće poduzeti bez kašnjenja korektivne mjere i provesti stvarne emisije tijekom vožnje, što je drug stup, a treći je da poboljšamo nadzor tržišta i tijela nadležnih za homologaciju. Na tome smo već zapravo počeli raditi prije nedavnih događaja, ali nedolni događaj nas isto tako tjeraju da procijenimo da li ono što smo planirali dostatno ili moramo učiniti i nešto više. Iz tog stajališta sve su zamisli dobrodošle, ali nismo još razvili neki konačan stav što se toga tiče. Razmatramo nekoliko mogućnosti, jasno je da ono što smo imali na omu e, je, se trenutno ponovno promišlja zbog nedavnih događaja. Dakle, ne isključujemo ništa, niti imamo neko konkretno rješenje u ovom trenutku. Zapravo je naš prioritet prikupiti činjenice i pokrenuti testove emisije tijekom stvarnje vožnje kako bi se to moglo odobriti i usvojiti što je prije moguće. Thank you very much. We have, uh, Hvala vam. Imamo nekoliko kratkih javljanja za nastavno pitanja. Matijas Puno hvala. Danas sam već imao prilike mjeriti kvalitetu kakvoću zraka, no najveći problem u gradovima je e, upravo ta loša kakoća zraka. Brisel se nalazi na 1600 do 2000 metara, već možda na pet, ali i onih 160 e, km po satu, e, naravno toliko možete voziti u Njemačkoj, ali ovdje u Briselu e, osjetimo doslovce da kvaliteta zraka nije dobra i često u Njemačkoj također postoje loša kakvoća zraka, pa me zanima kako možemo osigurati E, da u 95 slučajeva, vi ste sad neke ekstremne slučajeve, kako uopće dolazite do tih e, vrijednosti? E, vi ste raspravljali sa svojim sinom, o tome ste rekli, no kako normalnim osobama objasniti kako dolazimo do ovih parametara? Jer ako nekome kažete mi nešto mjerimo na 1600 metara, prilikom vožnje 160 km pa satu. Kako uopće dolazite do tih vrijednosti? Možete li mi to, molim vas, objasniti? Ja sam inače inženjer, ali nisam shvatio o čemu je riječ. Possible short question. Zamolio bih vas da budete kratki u ovim dodatnim pitanjima. Ivo Belet. Samo kratko. Htio bih navesti još jednu temu vezano uz e, odobrenje tipova i jačanje nadzora nad tržištem. Predstavnik komisije je rekao da je svaki doprinos dobrodošao. Ja mislim da je to vrlo jednostavno. Ovaj predlog bi već sutra mogao biti na stolu, znači ne treba nam nova agencija. Jednostavno mi čekamo na prijedlog komisije kako bi mogli početi eh, nadzirati eh, nacionalne postupke za izdavanje odobrenja. Ja se pitam je li to povezano sa drugim podacima 2017. 2019. Eh, Jan Gerbandi. Yes, thank you, Mr. Chairman. Hvala vam. Zahvaljujem je komisiji na odgovorima. Vi predstavljate stavljate e, glavnog ravnatelja koji je odgovoran za konkurentnost europske industrije, a ne nužno za kvalitetu zraka. I u tom smislu svoje pitanje bih više usredotočio na konkurentnost upravo. Uvelike me brine kvaliteta zraka, ali pojednako me brine vjerodostojnost europske industrije. I ovaj slučaj prijevare Volkswagena je težak udarac vjerodostojnosti europske industrije. Zbog toga ponovno molim da dođe do radikalne promjene u vašoj politici transparentnosti. Mislim da je doista neprihvatljivo, osobito u trenutku gdje sve informacije možemo pročitati u novinama. Svaki dan kada otvorim novine, čitam dokumente koje ja službeno ne zaprimam, ne dobivam. Ako koje vi držite u džepu, koje su u džepovima država članica, gdje se raspravljaju faktori sukladnosti i ovo i ono i tvrdite mi da na stolu nema nikakvog prijedloga. To je samo pitanje kako to želite sročiti. No, prije svega radi se o konkurentnosti europske industrije i mislim da, s obzirom da je nedostatak transparentnosti uvelike jezgra problema, doista vas pozivam da radikalno promijenite svoju politiku transparentnosti i da ove dokumente učinite e, dostupnima jer se radi o ovom domu, o europskoj industriji i europskim građanima koji imaju pravo znati što se događa. Posljednje pitanje, Bas Eichhout. Prije svega cijenim što barem prepoznajete i priznajete da postoje na papiru neki prijedlozi. Rekli ste da imamo dokumente. Dobro, to je već nekakav prijedlog. I možete li nam samo objasniti zbog čega to niste podijelili sa Europskim parlamentom? Vrlo jasno zbog čega to niste te dokumente podijelili sa Europskim parlamentom. A koliko ja znam, međuinstitucionalni sporazum traži od vas da se parlamentu ponašate isto kao i prema državama članicama, što ne činite. Dakle, to je jasno pitanje. A nadalje i dalje me zanima pravna procjena toga kako možete promijeniti standarde određene uredbe kroz komitologiju, jer to je upravo radite s ovim faktorom sukladnosti. Sa time mijenjate standard koji je dogovoren unutar postojeće regulative, a koliko ja znam to nije dopušteno. I uliko objasnite to kroz statističku održivost, tvrdim da ne razumijemo to jer znamo da će u budućnosti se provoditi ovi uvjeti ovo testiranje stvarne vožnje pod najboljim mogućim okolnostima koji bi bili najsličniji stvarnom okruženju prometu. Dakle, trenutno imamo aute koji zadovoljavaju američke standarde, 43 mg po kilometru, tako da je moguće isporučiti te standarde i ja ne razumijem zbog čega su nužno bilo kakva statistička otklanjanja. Hvala vam i sada riječ ima komisija. E, možda nisam bio dovoljno jasan, pa bih porazjasnio prvu stvar kada sam spomenuo 160 km na sat i 1200 metara nadmorske visine. Dakle, to su maksimalna ograničenja stvarnosti između nule i tih graničnih vrijednosti. Tako da gradska situacija, okruženje, nešto što je uključeno u ovom okviru. Drugi element ticao se europskog nadzora. Trenutno, dakle, razmatramo niz mogućnosti potrebno je niz elemenata uzeti u obzir. Imamo također određene iskustva iz prošlosti što se tiče funkcioniranja unutarnjih tržišta i nekih drugih sektora i kako su ondje stvari organizirane. Što se tiče faktora sukladnosti moramo biti jasni u tome da kada prilagođavamo metode testiranja i za to je potrebno određeno iskustvo i postoje neke nejasnoće o funkcioniranju metode testiranja i faktor sukladnosti e, upravo služi tome. Ono što je jasno da kada sam spomenuo da kroz dvije godine ćemo imati punu provedbu za vozni park, tu zapravo želimo dobiti određeno iskustvo koje nam je za to i potrebno. A što se tiče e, tog dokumenta ili prijedloga, ponavljam, radi se o pripremnim dokumentima za raspravu, mogućnostima nekim, kako god to želite nazvati, a ne o prijedlogu. E, nemamo politike opće uprave GROW, imamo samo opću politiku komisije i pravila komisije koja ovdje slijedimo. Dakle, ne primjećujemo, ne primjenjujemo pravila, samo naše opće uprave i možda mogu našeg kolegu glavnog tajnika zamoliti da se nadoveže. Da, mislim da je važno dobiti sve činjenice točne i ne da se odaje dojam da primjenjujem različita pravila i standarde u ovom slučaju. Uobičajeni postupak komitologije predviđa, kao što je već nekoliko e, zastupnika spomenulo, da nacrt prijedloga za provedbeni akt bude priopćen stručnjacima država članica i Europskom parlamentu i to istodobno. I kao što je moj kolega više navrata rekao, mi nemamo nikakav prijedlog za ponuditi već tehničke dokumente koji nude različite elemente, različite mogućnosti za razbravu, raspravu s državama članicama i doista radimo vrlo brzo na svemu. Kada dobijemo reakciju država članica e, na te elemente, e, brzo ćemo pripremiti nacrt odluke koji će odmah biti priopćen parlamentu kako bi on mogao e, pod provedbenim aktima provesti svoju nadzornu ulogu. Eto, možda biti žao što je u situacija takva, ali temeljni e, akti zapravo to upravo i predviđaju kao i regulativa komentologije i to primjenjujemo stotinu puta svaki mjesec, tako da ne možemo e, u ovom konkretnom slučaju ne slijediti istu proceduru. No, Sorry, colleagues, we cannot continue to make only because... Ispričavam se, ne možemo nastaviti sa pitanjima dalje, jer imamo zajednički sastanak sa odborima Deve i Agri u 5 sati, a moramo prije toga još pozabaviti se s jednom točkom. Međutim, jasno je da parlament nije u potpunosti zadovoljan odgovorima, kao što znate, i mogu reći da vas pozivamo na sljedeći sastanak odbora Envi 9. 11. 9. i 10. E, da nam objasnite taj prijedlog. E, naime, u tom trenutku ćete zaključiti svoju proceduru i mi želimo biti dostatno dobro obavješteni o tom prijedlogu i sačekat ćemo vaše objašnjenje prijedloga. Eto, možemo zatvoriti ovu točku i prijeći na sljedeću. Implementation of uh, A to je provedba zakonodavstva o zaštiti okoliša, razmjena stajališta s predstavnicima komisije. Komisiji smo već poslali pitanja. I mislim da sada možemo započeti sa raspravom. Točka. Giving, uh, we can start immediately Možemo odmah dati riječ predstavniku komisije pod točkom 1, dakle pitanje broj 1. Nakon toga možemo nastaviti s drugim pitanjima. Znam da su ovdje neki zastupnici koji nisu toliko zainteresirani za ovaj dio sastanka, pa lijepo molim da one koji žele nastaviti raspravu o emisijama dizel goriva da to učine izvan dvorane. Sada dajem riječ Maran Velin koja je ravnateljica za kvalitetu života, vode i zraka. Izvolite, hvala. Zahvaljujem svima. Kao prvo želim reći da je komisija provela dva detaljna kruga analize e, plana upravljanja. Izvješće, prvo izvješće je bilo 2012. a drugo 2014. godine. Mjere koje su proveli različiti akteri u državama članicama trebale bi dovesti do postizanja okolišnih ciljeva okvirne direktive o vodama, u oba izvješća se pozdravljaju napori država članica u postizanju ciljeva. Imamo i nekoliko dobrih primjera i ostvarenja. Međutim, na temelju trenutno raspoloživih informacija cilj dobre kvalitete koji je, za koji rok bila 2015. godina nije ispunjen. Dakle, države članice bi trebale učiniti više Mislim da je to bitno uzeti u razmatranje u drugom planu za upravljanje riječnim slivovima i to je sada u državama članicama i mi bismo to trebali dobiti do ožujka 2016. godine. ću u koje su dva područja bitna poboljšanja. Kao prvo e, u području praćenja primjene i ocjene statusa vode, kvalitete vode. Zatim želimo da riješe veliki problem e, o kojem će kasnije biti riječ, a to je difuzno onečišćenje iz poljoprivrednog sektora, što zapravo utječe na 90% naših rijeka i 30% podzemnih voda. Prema tome te e, mjere moraju izići izvan okvira uobičajenog poslovanja i posebna mjera treba biti poduzeta u sklopu zajedničke poljoprivredne politike kako bi se unaprijedio status kvalitete vode. Zatim tijela koja su zadužena za upravljanje vodama također moraju dobiti bolje informacije. Dakle, posebno kada države članice poduzmu neke mjere, moraju nam e, predočiti i obrazloženje. Dakle, to je ono što je izostalo u prvim planovima za upravljanje riječnim slivovima. A drugo, nisu dostavljene dostatne informacije o ublažavanju negativnih posljedica koje proizlaze iz tih hidromorfoloških e, utjecaja. Zatim smatramo da države članice ne primjenjuju načelo povratka troškova kroz e, naplaćivanje uporabe vode. Na taj način bi se poticalo učinkovitije korištenje vode, ali isto tako i troškovi za sanaciju onečišćenja. Ti troškovi mogu biti vrlo visoki i e, to se ne može ostvariti ukoliko države članice ne budu poduzimale određene mjere. Želim ovdje istaknuti dvije stvari. Vi ste sami dobili izvješće i nam imali ste izvješće o provedbi okvirne direktive o vodama i rečeno je da oko 2,8 eh, milijardi godišnje će se izgubiti eh, ukoliko se ova direktiva ne bude provodila na odgovarajući način i mi smo vam pružili potporu u vašim nastojanjima eh, kako bismo svi mogli imati koristi i mislim da je i ravnateljica glavne uprave ovdje govorila o izvješću, srednjoročnom izvješću o biološkoj raznolikosti, pri čemu je e, dobar status svih voda vrlo bitan i to je nešto što će trebati postići i u sklopu ciljeva za održavanje biološke raznolikosti. Hvala. Sada riječ ima gospodin Gambus. Hvala lijepo. Hvala predstavništvu, predstavniku komisije. Na početku želim reći nešto o stanju voda u državama članicama. Komisija je u svojoj direktivi o vodama navela što je moguće učiniti jer želi se postići poboljšanje. U velikoj većini država članica nismo e, vidjeli odgovarajuće <clears throat> provođenje mjera e, mjera koje su predviđene u direktivi o vodama. U slučaju Španjolske ja bih navela nekoliko loših primjerima. Recimo u Ebro imamo imamo zaštitne mjere, no nakon zastrašujućeg izvješća Europske komisije prošlog ožujka zatražili smo da Španjolska ispuni svoje obveze što se tiče kvaliteta rijeka. U travnju sam od komisije čula da geografski projekti, primjerice u Kvenki, da da Eh, je potrebno dati parlamentarni odgovor u vezi ovih projekata koji se odnose na eh, ekološke rijeke kako bi se postiglo što bolje stanje rijeka. U lipnju eh, je izrađen plan za period od 2015. do 2020. Ali to nije bio novi plan, jednostavno je preuzet plan iz 2014. godine. Jednostavno možemo reći da postoji kašnjenje zato što socijalistička vlada nije ozbiljno shvatila ove obveze i do dana današnjeg ne postoje odgovarajuće mjere za e, održavanje kvalitete vode rijeka, pa me zanima što što misli komisija? Koja je procjena komisije što se tiče ispunjavanja ekoloških normi u 2015. godini u okviru direktive o vodama? Hvala, gospođa Širija Perik. Puno hvala. U Nizozemskoj eh, seljaci puno raspravljaju o fosfatima ako sam dobro shvatila komisiju, radi se o hidratima u vodi. Znači svatko ima vlastite norme i zanima me izvješće u kojem kažete da je 90% e, štetnih stvari da potječe iz e, poljoprivrednog sektora, no postoje i rupe u kanalizacijskim sustavima, pa tako i u Nizozemskoj, to je veliki problem i to je izvor onečišćenja. Vodili smo već raspravu o tome, no nije sigurno što je točno što nije. Vrlo je važno da o tome raspravimo prije nego što nastavimo sa ovom raspravom. Hvala gospodin Gramantikakis. Εγώ χαίρομαι πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να Hvala. Mm, vrlo sam vam zahvalan što sam dobio vrijeme da uzmem riječ na jednu važnu temu, a to je upravljanje vodnim resursima u različitim oblicima. Žao mi je što moram ustanoviti da izvješće koje se bavi situacijom u Grčkoj govori o tome da je grčka vlada mnogo toga propustila, bilo je mnogo kašnjenja i to zapravo ukazuje na nedostatak upravnih kapaciteta i indiferentnost političara prema provedbi direktive. Želim također e, insistirati na tome da grčki narod poštuje našu prirodnu baštinu i smatra da je upravo zaštita prirode sukladno europskim normama prioritetno područje. Ako mi dopustite, postavit ću jedno pitanje. U kojoj mjeri je grčka vlada imala koristi od europskih instrumenata tehničke pomoći u svrhu provedbe okvirne direktive o vodama? Drugo pitanje, što konkretno i realno može poduzeti Europska komisija od ovoga trenutka kako bi izvršila pritisak i dala poticaj da se e, ne gubi dragocjeno vrijeme. Možda vam je poznato da je prvi ciklus već propao i e, završno pitanje što treba učiniti nova grčka vlada na upravnoj i političkoj razini kako bi se konačno krenulo u provedbu okvirne direktive o vodama i kako bi se iskoristili svi raspoloživi instrumenti. I na kraju u više navrata sam primijetio da Europska komisija i općenito Europska unija samo da sve ostaje samo na riječima, međutim razlika na terenu je uistinu još uvijek velika među državama članicama. Možda možemo iz ovoga izvući neke pouke. Dakle, mislim da bi trebalo te razlike smanjiti, a i ovu direktivu e, treba učinkovito početi provoditi. Hvala. Sada dajem ponovno riječ komisiji da nam date odgovore. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. uzano zabrinutost koja je iskazana u svezi postizanja napretka u području usvajanja e, drugih e, planova za upravljanje riječnim slivovima. Želim reći da je to nešto što je za nas iznimno bitno. Mi vrlo detaljno razgovaramo s državama članicama i želimo se pobrinuti da se obave svi potrebni postupci, uključujući i javne konzultacije, što treba dovršiti do kraja godine. Kao što sam već rekla, u ožujku 2016. godine planove treba dostaviti komisiji. Bilo je kašnjenja u prvom krugu i to je šteta. E, također e, je i sud donio neke odluke vezano uz ta kašnjenja imamo i sudsku praksu, dakle i mi nastojimo u prvoj fazi imati ekstenzivne bilateralne kontakte s državama članicama kroz koje im želimo ukazati na ona područja koja su nedostatna ili koja nisu bila dovoljno dorađena u prvim planovima za upravljanje riječnim slivovima i u to je kao neka vrsta preliminarne analize koja prethodi donošenju drugog plana. Mi ih želimo uputiti u pravom smjeru i nadamo se da ćemo na taj način u drugom krugu imati mnogo kvalitetnije podatke, ne samo o statusu voda, nego i o sustavu praćenja primjene te o politikama i mjerama koje će se provoditi kako bi se riješile neke nepravilnosti. Što se tiče direktive o nitratima, 50 eh, mikrograma po litri je dakle standard, međutim to ne osigurava nužno dobar ekološki status i za razliku od direktive o nitratima, okvirna direktiva o vodama ide korak dalje u smislu postizanja tog dobrog ekološkog statusa. Ako mi dopustite, mogu kasnije nešto više reći o tome. Nadam se da nisam ništa propustila. Da, htjela sam još reći nešto o poljoprivredi i o cijevima koje cure. Mislim da svi imamo dakle točkaste e, izvore kao i e, disperzirane izvore onečišćenja. Ja ne kažem da ti točkasti izvori isto tako ne doprinose e, do odnosno ne utječu na dobar ekološki status, ali što se tiče ovih difuznih izvora, mislim da su oni dosta značajni, to je ona brojka koju sam spomenula. Dakle, tu je posebno bitno riješiti pitanje utjecaja poljoprivrednog sektora na vode. Hvala. Vi želite uzeti riječ vezano za ovu temu? Mm, dobro, o tome ćemo kasnije. A sada prelazimo na drugo pitanje. Zamolit ću od komisije da nam da odgovor i nakon toga ćemo imati raspravu. Da, dakle, neka od pitanja su već ranije postavljena. Pitanje što se može poduzeti u svrhu adekvatne provedbe direktive. Već sam rekla da je tijekom ove godine vremenski rok za postizanje dobrog statusa istekao. Dakle, mi smo ispunili ovaj status, odnosno kriterij vezan u status u samo 53% tijela zadužena za gospodarenje vodama, odnosno njihovim, prema njihovim anketama E, dakle, imali smo početne podatke iz 2009. godine, dakle u odnosu na te vrijednosti došlo je do poboljšanja od 10%, dakle sada znači da postoji 10% riječnih slivova i tako dalje koji su na putu prema oporavku. Želim samo još nešto napomenuti. Da, činjenica je da to nije dovoljno, treba poduzeti mnogo više, ali istovremeno moramo voditi računa o tome da se ostvaruje napredak nakon uvođenja svih mjera, ne nužno godinu ili dvije godine kasnije. To može potrajati, ponekad je potrebno više godina da bi se rezultati mogli vidjeti kada je riječ o statusu neke vode. Na temelju ovih podataka ne možemo reći da stvari ne idu pravim smjerom. Naprotiv, na temelju ove brojke mislim da je trend pozitivan uglavnom i ako se potvrdi isti trend temeljem novih podataka, e, dakle vidjet ćemo kakvi će biti zapravo rezultati koje će nam podastriti države članice u drugom planu za upravljanje riječnim slivom. Imamo još neke dopunske aktivnosti iz drugih direktiva. Spomenula sam direktivu o nitratima, direktivu o industrijskim e, emisijama i o kemikalijama. Mi ćemo nastaviti imati dobre kontakte s državama članicama. Već sam rekla da imamo zapravo čitav proces zajedničku provedbenu strategiju i neovisno o tome koja je tema, bilo da je riječ o poljoprivredi, razmjeni podataka ili o nekom drugom području, mi razgovaramo s državama članicama i nastojimo doći do zajedničkog tumačenja e, okvirne direktive o vodama i e, isto tako postići dogovor oko mjera koje države članice mogu poduzeti. Mi ovo već prakticiramo neko vrijeme, ako to ne poluči rezultate, mi možemo pokrenuti postupak protiv dotične države članice i u tom slučaju se može vidjeti e, hoće li se problem riješiti u toj fazi ili treba pokrenuti sudski postupak. E, zatim tu je i financijska potpora koja je dostupna kroz razne instrumente Europske unije iz Fonda za regionalni i ruralni razvoj. E, na primjer, to bi države članice mogle mnogo više iskoristiti. U nekim slučajevima se mjere iz e, poljoprivrednog fonda i ruralnih, e, ruralnog, e, fonda za ruralni razvoj ne koriste u tu svrhu, što je šteta. I na kraju mi se u velikoj mjeri oslanjamo na vas da nam u svojim državama članicama pomognete kako bi planovi za upravljanje riječnim slivovima dobili potrebnu pozornost i kako bi kreatori politika bili uistinu svjesni da trebaju intenzivirati napore. Ne samo da je bitno da se pravodobno dostave planovi, nego isto tako treba donijeti odgovarajuće mjere za rješavanje problema koje sam upravo istaknula. Hvala. I sada idemo odmah na gospodina Ekauta. Hvala. Zahvaljujem komisiji što je e, razjasnila ovu problematiku na temelju naših pitanja. Vidim da je trend pozitivan, ali koliko mi je poznato, dakle cilj je bio da status bude dobar već 2015. Dobro, je ako im se bilježi pozitivan trend, međutim ako je u pet godina postignut napredak od samo 10%, onda je to presporo. E, zanima me što bi glavna uprava Ekfin rekla o proračunskoj disciplini. Kad bi oni rekli da, to ide pravim smjerom. Oni obično ne govore tim jezikom. E, samo specifično o komunikaciji koja se odnosi na provedbu okvirne direktive o vodama. Vi znate da veći dio država članica ne radi ništa novo i vi ste dakle prepoznali činjenicu da treba intenzivirati napore, no meni nije sasvim jasno kada će se komisija više umješati i osigurati da države članice intenziviraju napore. Jer za velik broj država članica tu se ništa ne mijenja, one ništa ne poduzimaju, one su spremne biti samo u kontaktu, ali ja mislim da je uistinu hitno da one intenziviraju napore. Vi kažete to u teoriji može dovesti i do dodatnih mjera, može dovesti i do pokretanja sudskog postupka. Ja znam e, čime vi raspolažete, međutim zanima me što ćete konkretno poduzeti. Što ako država članica nije voljna intenzivirati napore? U kojem trenutku ćete se pobrinuti da oni poduzmu nešto? Hoće li to biti do kraja ove godine? a ako država članica ništa ne poduzme, onda što ćete vi i kada poduzeti? Mene zanimaju konkretni odgovori, ne zanima me e, što biste mogli poduzeti, dakle čime raspolažete. Mislim da bi komisija trebala biti stroža kao i glavna uprava ECFIN u nekim drugim situacijama. Hvala, ne vidim da još ne. A, gospodin Gramatikakis, izvolite. Ja ću nastaviti, odnosno nadovezat ću se za kolegu. Ja sam spomenuo kako je opće stanje u Grčkoj. Međutim, ništa konkretno nije rečeno. Ovih 53% koje smo čuli, ja ne shvaćam je li to pomak prema naprijed ili prema nazad. E, ponavljam, pitanje vodnog gospodarstva iznimno je bitno i za građane i za nas kao zastupnike i mislim da moramo uistinu na kraju zabilježiti stvarne rezultate. Gospođo Dali, jedno kratko pitanje komisije. Je li komisija svjesna problema nekih država članica koje e, tvrde da imaju dodatne izazove u provedbi direktive, posebno kada je riječ e, o polusušnim klimatskim uvjetima što može dovesti do e, kroničnog nedostatka prirodnih vodnih resursa, je li komisija svjesna tih poteškoća i kako će se pobrinuti da provedbeni postupak direktive uistinu zaživi i u tim zemljama i što može poduzeti kako bi se e, uzele u obzir i ti dodatni izazovi. Hvala, gospođa Müller. Hvala puno. Došla sam danas ovamo u ime svoje kolege Jana Hujtimaja. On je postavio dva pitanja komisiji. Mislim da se radila pitanje broj 4 i broj 8, te vas molim da odgovorite i na ova pitanja. E, ne znam o kojim pitanjima e, se točno radi, ali mislim da ste ih vi zaprimili. Dakle, mi radimo na sljedeći način. Krećemo od prvog pitanja, onda nakon toga imamo odgovor i raspravu i nakon toga se nadoveze sljedeće pitanje. Dakle, ako budete strpljivi, uvjeren sam da ćete čuti odgovore. Sada dajem riječ komisiji. Aj ispričavam se, gospodin Pedičini. Možda još jedna napomena vezana za ono što je rekao gospodin Eichhout. Komisija je pozvana da kaže nešto vezano za pitanje koje nam je vrlo važno u Italiji. Imamo u Aldagiju rafinerije i tamo se zagađuje voda i to voda koja je pitka voda za Kalabriju. To su teški metali. ugljikovi spojevi i tako dalje koji ne bi smjeli biti u vodi. Ljudi tu vodu potom piju i to dovodi do zdravstvenih problema. Europska komisija je pokrenula postupak, ali to je bilo prije godinu dana, a u međuvremenu se ništa novoga nije dogodilo. Pa me sada zanima kako dalje. Možda ste čuli nešto o tome, ali to je povreda temeljnih prava građana. Što vi činite kako biste zaštitili zdravlje građana? Thank you very much. And uh, Hvala lijepa. Ako nema više pitanja, onda dajem riječ komisiji da nam date odgovor. Izvolite. Hvala. što se tiče nekih pitanja, vi ste sami to istaknuli Dakle, mislim da to sve spada pod točku 8. Tako da ćemo, odnosno pitanje 8, pa ćemo, 8 pitanje pa ćemo tu onda dati odgovore. Postavljeno je pitanje što mi poduzimamo, što se može konkretnije učiniti s naše strane. Rekla sam da imamo pristup zapravo na dva kolosijeka. Kao prvo, intenzivno surađujemo s državama članicama da bismo imali isto razumijevanje u primjeni direktive. To je postupak koji je već u tijeku i mislim da je doveo do značajnih pomaka u provedbi. Vjerojatno ne bismo sada bili u ovoj fazi da nismo imali prethodno takav proces. Dakle, to je proces koji traje, koji se intenzivira, ali istovremeno imamo i postupak e, protiv država članica. Dakle, imamo između 30 i 40 takvih postupaka protiv država članica temeljem okvirne direktive o vodama. Dakle, to se, to se odnosi isto tako i na podzemne vode i na otpadne vode i tako dalje. To je uistinu velika brojka. A, dakle, vodno, vode su upravo jedno od područja gdje imamo velik broj postupaka protiv država članica. Mi nastojimo to popratiti iz pravne strane, ali u konačnici su države članice te koje trebaju poduzeti mjere. Ovdje samo želimo upozoriti na nešto. Da, imali smo cilj da se postigne dobar status voda 2015. godine, no vjerojatno se sjećate da je u članku četvrtom naveden čitav niz izuzeća koje države članice mogu iskoristiti i dakle u posljednjoj fazi konačni rok je 2027. godine, naravno uz određene uvjete i obrazloženja. Mi smo vodili e, brojne razgovore s državama članicama i rekli smo da bismo htjeli da tu dođe do poboljšanja i u drugom krugu planova za upravljanje riječnim slivovima e, obrazloženja e, za primjenu izuzeća moraju biti mnogo solidnija nego što je to sada slučaj. Što se tiče Grčke, mi smo tek dobili posljednji plan od Grčke koji je usvojen u kolovoz ove godine. Dakle, mi sada to analiziramo, vidjet ćemo što će reći analiza, ne mogu sada to prejudicirati, ali istodobno s time mi smo razgovarali e, s Grčkom kako bi e, dakle došlo do poboljšanja u drugom krugu i kako se e, kako bi se poštivali rokovi. Što se tiče nedostatka vodnih resursa, ova okvirna direktiva ne govori samo o kakvoći, nego i o kvantiteti vode. Imamo i neke smjernice o kojem države članice mogu iskoristiti prilikom izrade planova za upravljanje riječnim slivovima. Nadam se da sam uspjela odgovoriti na sva pitanja. Kao što sam rekla, neka od, na neka od pitanja ću dati odgovore kada budem kada budem obrađivala sljedeće pitanje. U redu, sada prelazimo na treće pitanje. E, projekti upravljanja e, vodom, i e, Michel Danton je postavio pitanje, odmah dajem riječ komisiji. Ovo pitanje je vezano uz presudu suda. E, radi se o tome kako tumačiti obveze iz okvirne direktive o vodama. Želim samo pojasniti da ova presuda ne implicira da je sada nemoguće provoditi nove projekte ili da ih oni ne mogu dobiti odobrenje. Mi smatramo da se ovdje potvrđuje zapravo logika koja se primjenjivala i u drugim sudskim presudama, to je da treba ocijeniti aktivnosti prije interveniranja u okoliš, dakle da treba postići ravnotežu između različitih interesa. To znači da treba ocijeniti projekte prije nego što se za njih da odobrenje. Međutim, to nije ništa novo. E, to smo već imali u nekim drugim direktivima, u direktivi e, EIA i direktivi o staništima. Ukoliko taj projekt može dovesti do pogoršanja statusa vode treba ispuniti određene preduvjete. Dakle, postoje neki izuzeci koji su predviđeni direktivom. To se nije promijenilo nakon sudske presude, a projekti e, kod kojih treba izvesti ocjenu učinka na okoliš, dakle kod takvih projekata ne vidimo nikakvih razloga zašto bi se trebalo sprječavati takve projekte koji se tiču sanitacije, saniranja i tako dalje i vodnog upravljanja. I čak ako takvi projekti dovedu do pogoršanja statusa temeljem okvirne direktive o vodama, mogu se provesti ako ispune kriterije za izuzeća temeljem članka sedmog. Rezultat takve ocjene može dovesti do e, izmjena projekta kako bi se postigla bolja ravnoteža, a sama činjenica da se svi projekti neće moći provesti kako su inicijalno zamišljeni, nego će možda trebati e, nego će ih se možda trebati mijenjati je nešto što se već dugo prihvaća temeljem prava Europske unije o zaštiti okoliša. Hvala sada riječ vam Michel Dantan. Želim prije svega zahvaliti komisiji na danim objašnjenjima. Sudska presuda koja se ovdje spominje također govori i o tome koliko se različito tumači u državama članicama pitanje degradacije kvalitete i općenito dakle projekata ovdje je bilo riječ o jednoj sanaciji za u ekonomske svrhe o proširenju koridora. Međutim, pokazalo se da to može dovesti do privremenog pogoršanja, e, zahvaljujući radovima koji zapravo imaju za cilj poboljšati okruženje. E, primjerice imali smo e, u planinama e, neke projekte gdje se želi spriječiti, poplave. Dakle, u trenutku kada se izvode radovi bilo je pogoršanja, međutim nakon toga je došlo do oporavka. I još jedan primjer vezan uz poplave je pitanje stavljanja u gabarite kako bi se primijenila direktiva, jedna druga direktiva. I mislim da ne bismo trebali imati problema kada je riječ o sukobu odredbi e, direktiva o vodama i neke druge direktive. Dakle, da li srednjoročno komisija predviđa e, modifikacije kako bi se izbjegli problemi u tumačenju a imajući u vidu e, konačni cilj, a to je e, poboljšanje kvalitete vode i prirodnog okruženja. Uh, Hvala. Želi li još netko uzeti riječ? Ne? Onda sada dajem ponovno riječ komisiji. Pa, želim samo izniti jedno pojašnjenje. Okvirna direktiva o vodama se ne bavi privremenim pogoršanjem statusa vode. To je ono što ste vi spomenuli, tako da mislim da tu nema nikakvog sukoba. I drugo, želim naglasiti da je to na snazi još od 2008. godine. Imamo Zajed, imamo smjernice za, e, zajedničke smjernice za provedbu, to je ovaj proces koji sam vam ranije objasnila. Tu su određene, određeni izuzeci, a presude suda, suda uzimaju u obzir smjernice, tako da i mjere koje poduzima komisija se također potvrđuju u sudskoj praksi suda. Mi sad radimo na radnom programu za 2016. do 2018. E, na tome radimo s državama članicama. Raspravljat ćemo o presudi suda e, sa državama članicama kako bi tumačenje presude bilo konzistentno i kako bi različite države članice to provodile na isti način. Thank you very much. Now we can Hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku, a to su veze sa e, drugim, e, drugim propisima. I sada odmah dajem riječ komisiji. Hvala. Ovo je već pitanje koje se prije pojavilo i mogu samo ponoviti da smo u kontaktu sa svim državama članicama kako bismo se pobrinuli da se odgovarajući način provede direktiva o nitratima. Dakle, to nisam nešto što je pod moje nadležnosti, već je usko vezano s direktiv, okvirnu direktivu vodama. Također je neprestana razmjena informacija o promjedbi, provedbenom okviru, direktiva o nitratima koja je također u sklopu interesa komisije. U slučaju bilo kakvog jaza u provedbi, jedan od naših zadataka je da se pobrinimo da se države članice pridržavaju i ispune svoje obveze i da na odgovarajući način provedu te obveze kroz pravne e, aktivnosti. Komisija je već cijeli niz slučajeva započela u tom smislu. Također pripremamo sa državama članicama mandat za zajedničku provedbenu strategiju okvirne direktive, o vodama za nadolazeće dvije godine. U tom kontekstu ponovno ćemo se pozabaviti pitanjima koje utječu na poljoprivredu, poljoprivredni sektor i na mjere koje je nužno poduzeti. Pokušat ćemo u raspravama s državama članicama pronaći zajednički jezik i razviti rješenje da se pozabavimo sa onim najvažnijim problemima koji proizlaze iz difuznog zagađenja i isto tako iz e, prirodne morfologije i promjena u njima. Na bilateralnim sastancima sa državama članicama već smo spomenuli da jaz postoji u temeljnim mjerama I ne samo da moramo vidjeti one osnovne mjere koje je potrebno provesti, već u nadolazećem krugu planova za upravljanje riječnim slivovima želimo vidjeti mogućnost da države članice idu i dalje od tih temeljnih mjera. Tu imamo i pitanje Europskog revizorskog suda. Dakle, više stroka sukladnosti je također važno pitanje, pitanje koje je već unutar e, TAP-a, no kao što znate ne i za okvirnu direktivu mm, vodama i za održivo korištenje pesticida i komisija radi i sa državama članicama i unutar svojih vlastitih službi kako bi se pobrinula da kada će se revidirati zajednička poljoprivredna politika ali kada se bilo kakve promjene počnu uvoditi da tada također pokrenemo i to pitanje više stroke sukladnosti u smislu okvirne direktive o vodama. Međutim, postoje druge mjere koje su već provedene i koje se mogu potrebiti kako bi se pobrinuli da poljoprivredni sektor ima kapacitete, mogućnosti za ispunjavanje ciljeva okvirne direktive o vodama. Primjerice postoji obavezan obuhvat savjetodavne službe poljoprivredne, čemu svi poljoprivrednici imaju pristup i tako se i oni mogu pobrinuti da koriste ovaj savjet i ove savjete i provode nužne mjere. Politika za ruralni razvoj je još jedan nužan alat, mehanizam i kroz novu uredbu o ruralnom razvoju i povezano zakonodavstvo jasno i unutar ključnog zakonodavstva se otvara mogućnost da se poboljša upravljanje vodama i da se poveća učinkovitost u korištenju voda u poljoprivredi. To su elementi tog prioriteta na temelju kojih regije i države članice moraju programirati svoje rashode unutar programa ruralnog razvoja. Na raspolaganju je cijeli niz mjera za ispunjavanje tih prioriteta, možemo imati podršku osposobljavanja, korištenje savjeta, ulaganja, višegodišnje prakse upravljanja zemljom i tako dalje, a države članice to sve dakle mogu upotrijebiti. 2018. 19. imat ćemo godišnje izvješća o provedbi koje će doći od upravljačkih tijela za ruralne programe i ruralni razvoj i tada ćemo moći procijeniti koliko su postignuti ti ciljevi iz ovog polja djelovanja. Hvala. Hvala vam. Riječ dajem gospođi Auken. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Odgovorit ću vam na danskom. Puno hvala predstavnici komisije. No, mi smo sada suočeni s ovim velikim problemom. Mnoge države članice, znači većina njih još uvijek nemaju adekvatno zakonodavstvo ili su rekle da nisu spremne uvesti ga. Mi u Danskoj imamo e, nemamo ministarstvo za zaštitu okoliša. Ministarstvo je sada u sklopu ministarstva za poljoprivredu. Znači da se ekološka pitanja sada e, da se njima bavi ministarstvo poljoprivrede. Znači da zakonodavstvo više nije na tako visokoj e, razini, nije na dovoljnoj razini za provedbu direktive o vodi, o zatim na dovoljno visokoj razini za provedbu uredbe o graničnim razinama. Znači više nemamo ministarstvo ministarstvo za zaštitu okoliša, pa me sada zanima što kaže Europska komisija. Ako Europska komisija insistira na tome da provodimo zakone, onda bi e, morala reći nešto i o Danskoj, jer u Danskoj se sada vodi velika rasprava. U Danskoj je sektor poljoprivrede vrlo intenzivan, pa me zanima hoće li Europska komisija nešto poduzeti kako bi se e, sve sumnje uklonile, jer e, postoje velike rupe u provedbi zakonodavstva, te me zanima hoćemo li E, provoditi e, preporuku revizorskog suda. Jer ako tu preporuku hoćemo provesti, onda znači da moramo e, poboljšati sukladnost, odnosno moramo provjeriti kakva je sukladnost. Mogu vam reći da bi to bilo podrivanje odredbi i mjera u području zaštite okoliša u Danskoj. E, vjerujem da je situacija slična i u drugim državama članicama da dolazi do podrivanja. I ja ne govorim samo u ime Danske, već i u ime drugih država jer e, vrlo su e, difuzni izvori, pa me zanima kako će komisija postupiti. Thank you very much. Mr. Hosling. Hvala, gospodin Hosling. Puno hvala da mi dajete priliku da postavim pitanje. Govorili smo o nitratima. Neke države članice koriste sve više nitrata za njih nekoliko godina. Možete li konkretno reći kakva je situacija u državama članicama? Čuli smo o rupama u provedbi. Što mislite konkretno time reći? Jesu li to administrativne rupe, kao što je rekla kolegica iz Danske? I treće pitanje, u novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici e, donesene su neke nove odluke i kakve će one implikacije imati? Thank you very much. If we have uh, no... Hvala vam. Ukoliko nema nikakvih pitanja, još jednom dajem riječ komisiji za odgovor. Hvala vam. Zahvaljujem i na intervencijama gospođe Aukene i drugih. Dakle, svjesni smo da Danska raspravlja i revidira neke metode, no prije svega rekao bih da postoje različiti načini za postizanje istog cilja. Komisija želi da se ciljevi ostvare, a kroz programe i mjere i planove koje dobivamo od komisije, e, mi možemo reći, moći ćemo e, reći da li smatramo da su te mjere dostatne. Trenutno zapravo se nalazim između dva ciklusa. S jedne strane već smo dali komentare i općinu raspravili prvi ciklus sa državama članicama, uključujući i Dansku. Dakle, oni znaju koje su njihove slabe točke. A sada čekamo drugi krug planova i tu ćemo morati procijeniti da li smatramo da Danska ispunjava ciljeve okvirne direktive o vodama i samo tek nakon te točke moći ćemo e, razmatrati sljedeći korak i kakvu vrstu mjera bismo mogli trebali poduzeti. Sa izvješćem revizorskog suda, ne samo da smo ga pomno pročitali, već i raspravljamo o tom izvješću sa sudom, mislim da smo pronašli načine za reakciju na jedan pozitivan način i preuzimanje popriličnog broja njihovih preporuka. Ne nužno sve, ali ne mogu vam sada niti dati sve detalje. Iako sam potpuno sigurna da smo većinu predloga suda prihvatili i podržali. No opet to nije nužno rukama komisije, već na državama članicama. Dakle, one moraju preuzeti te mjere, mi možemo samo procijeniti da li su ih premijenili i kao što sam rekla, razgovarati s njima, pokušati ih uvjeriti u to i pomoći im da se pobrinu da su odgovarajuće mjere primijenjene i ako je apsolutno nužno, izvodimo stvar pred sud, započnemo postupke e, zbog nepoštivanja prava. Već sam vam dala postupak tih kršenja e, i brojeve. Dakle, to su mjere koje mi kao komisija možemo upotrijebiti. Tu se doista radi o jednom pitanju koje je bolje uputiti državama članicama i pokušati se pobrenuti da svi dionici uključili planove za upravljanje rečnim slivovima, dakle da budu uključeni i da daju svoje doprinose. Ostavila bih to na tome, nadam se da sam odgovorila na suštinu pitanja koja su postavljena. Hvala. Hvala vam. Sada možemo prijeći na sljedeću, sljedeće pitanje. Dakle, pitanje o nitratima gospodina teme. I nakon toga riječ ima komisija za odgovor i gospođa Müller. Uh, Hvala još jednom, već smo dosta govorili o direktivi o nitratima, u planovima za upravljanje rečnim slivovima, u drugom ciklusu države članice morati će procijeniti gdje se nalaze što se tiče statusa i obveza unutar okvirne direktive o vodama. Moraju se pozbaviti načinom na koji to prate, nadziru i mm, moramo se pobrinuti da se provedu primjene odgovarajuće mjere. Mislim da sam već spomenula direktivu o nitratima i o staništima ptica e, smatramo temeljnim mjerama unutar okvirne direktive o vodama i države članice se moraju pobrinuti da te mjere budu primijenjene ali i moraju se pobrinuti, shvatiti da li su te mjere dostatne ili imaju neke veće probleme s kojima se mogu pozabaviti onime što nazivamo dodatnim mjerama, što je jasan zahtjev unutar okvirne direktive o vodama. I već smo raspravljali o nekima od tih mjera, dakle, mjerama koje se mogu poduzeti sa poljoprivredne strane ili se možda zahtjev iz nekih drugih direktiva, ona otpadnim vodama primjerice. I to je sve zapravo na raspolaganju i u rukama državama članicama. Dok god e, su mjere dovoljne da se dođe do zadovoljavajućeg statusa država, e, mi ćemo biti zadovoljni sa time i dati pozitivnu ocjenu toga u nadolazećim planovima za upravljanje rečnim slivovima. Još jednom bih spomenula financiranje koje je na raspolaganju pod programima ruralnog razvoja i drugim nacionalnim problemima i ne bismo smjeli države članice, ne bi smjela zaboraviti da E, imaju pred sobom vrlo dobar mehanizam koji će im pomoći postići sukladnost sa okvirnim direktivama vodama. Thank you. Ms. Zastupnici Müller. Uh, sorry, I don't know if we have uh, other members interested in this. Dobro, da li neko drugi želi postaviti pitanje komisiji? Ukoliko ne, možemo prijeći na sljedeće pitanje o ruralnim područjima. Ponovo dajem riječ komisiji za njihov odgovor. Hvala vam. Rekao sam u početku već da poljoprivredne prakse imaju znatan učinak, u ovim slučajima negativan, na kvalitetu, raspoloživost i integritet vodnih ekosustava. Zato imamo dokaza i našem provedbenom izvješću, izvješćima o stanju okoliša koje dolaze iz Europske agencije za zaštitu okoliša. učinci da kako stvaraju troškove koje snose poljoprivrednici, ali i cijelo društvo. Jer ukoliko poča vode niska, tada ju moramo učiniti pitkom ili se moramo pobrinuti mm, da se smanji opasnost od poplava kroz određene mjere i aktivnosti. I to su sve naravno gubici gubici koji utječu i na poljoprivrednu zajednicu, ruralne poslove kao i na cijelo društvo. Kako ćemo se pozabaviti s ovime? Poljoprivredni sektor i zajednica očito želi provesti nužne mjere. To je pitanje koje uzrokuje i koje se veže uz veličinu i broj imanja. Poljoprivredni sektor zaprima gotovo 40% europskog proračuna, što je usmjereno i na poljoprivrednike kako bi se prilagodili zahtjevima okvirne direktive o vodama. Dakle, taj novac na raspolaganju ova oba stupa poljoprivredne politike e, doista je namijenjen samim poslovnim subjektima, poljoprivrednicima, kako bi ga oni iskoristili i pobrinuli se da primjenjuju odgovarajuće mjere. No naravno postoji potreba e, da se to nudi kroz planove ruralnom razvoju na jedan usklađeniji način i čak kroz određena plaćanja unutar poljoprivredne politike, unutar postojeće regulative e, prema kojoj poljoprivrednici e, mogu dobiti izravna plaćanja ukoliko primjenjuju određene e, mjere, primjerice ako imaju zaštitne zone i odjako stvaraju područja koje su ekološki sigurna ukoliko koriste ograde zelene i tu je cijeli niz mjera koje se provode korištenjem malih sredstava. Nije da su svi prepušteni e, sami sebi, no to sredstvo treba upotrijebiti i moramo se pobrinuti da određeni broj, određeni iznos tih fondova, e, koliko se oni koriste u ruralnim planovima razvoja država članica. Još uvijek se bavimo time našim raspravama o ruralnim planovima razvoja koje zalaze od država članicama i u kojima vidimo da države članice kad kada doista pojma nemaju o ovome ne znaju da postoje mjere koje će im pomoći financirati mjere koje su nužne primjerice za zadovoljavanje obveza iz direktiva o nitratima ili o vodama. Zajedno sa kolegama iz opće uprave Agri radimo na tome da države članice postavno svjesnije da su fondovi na raspolaganju. No, kad kada moram reći da je to doista težak rad e, da se dođe do tog poznavanja svjesnosti država članica o raspoloživosti fondova. To razumijevanje ili ne postoji ili postoji, a ne upotrebljava ga se. Dakle, želi bismo da se razina e, informiranosti podigne i da se iskoriste mogućnosti za poboljšanje stanja. Također imamo određene smjernice, dokumente primjerice kada se radi nekim disproporcionalnim mjerama što se tiče troškova i koristi. Primjerice, primjerice tehnička izvedivost i drugi koje se može upotrijebiti kako bi se pobrinuli da se neke e, situacije ne ponavljaju, a postoje članci unutar okvirne direktive o vodama koje mogu biti primijenjeni u takvim slučajevima, no radi se o transparentnom procesu koji mora biti dokumentiran, opravdan i željeli bismo se pobrinuti da države članice bolje iskoriste te različite načine na koji se mogu pobrinuti da njihova poljoprivredna zajednica dobije potporu s jedne strane e, u tome da se pobrinu da ispune e, ciljeve okvirne direktive o vodama, a istodobno da se pobrinu da nadležna tijela, upravljačka tijela za programe ruralnog razvoja budu svjesna da te mjere postoje i da e, zajednicu dionika učine svjesnom e, postojanja tih mjera. Hvala. Thank you very much. Hvala vam. Ne znamo li kakvih pitanja kolega. No. Ukoliko ne, možemo preći na sljedeće pitanje. Zastupnice Rivazi o vodama, nakon čega će riječ. Nakon čega ćemo prijeći na raspravu. Uh, have Hvala vam. Na ovom pitanju radimo već neko vrijeme. E, studija koju smo naručili objavljena je u lipnju prošle godine. E, rasprave su u rujnu vođene u radionicama komisijnim, a 2014. dakle su konzultanti ponudili određene mogućnosti kako se pozabaviti sa e, farmaceutskim proizvodama u vodi, e, što je doprinos strategiji komisije u odgovor na zahtjeve iz direktive o standardima kvalitete okoliša. Još uvijek provodimo interne rasprave o pitanjima strategije, ali ali pokušavamo raditi dalje kako bismo nastavili s raspravama s našim službama na internoj razini i na vanj, prema vani sa pojedinim dionicima. Morat ćemo vidjeti kada ćemo točno predložiti strategiju koja će identificirati određene mjere, ne nužno u tom istom trenutku, jer znate da ukoliko bismo konkretne mjere predložili, da bi one morale proći kroz jednu ekstenzivnu studiju učinka, tako da bi trebalo određeno vrijeme kako bi se to sve pokrenulo. No među vremenom možemo reći da nadziranje tvari na komisijenom popisu se očekuje da će započeti u nadolazećim mjesecima, a to će uključivati nadzor tri e, triju farmaceutskih stvari koje su na našem popisu. E, su dospjela tijekom pregovora o direktivi o zaštiti standarda okoliša, a tu e, također se prate i tri antibiotika. Popis prioritetnih tvari se također e, bavi i dokazima drugih e, ostataka farmaceutskih tvari u vodi i bavimo se mogućnošću potencijalne opasnosti e, farmaceutskih tvari i drugih mikroonečišćivača i time se doista ozbiljno bavimo i posvećeni smo nastavku rada. A nakon što sa time završimo, i to ćemo objaviti na transparentan način svim dionicima. Hvala vam, zastupnica Rivazi. Hvala i zahvaljujem na odgovoru, ali nisam baš u potpunosti zadovoljna. Sukladno direktivi iz 2013. godine, Komisija je trebala razraditi strategiju vezano za nečišćenje vode i to 12.9.2015. godine. Čini mi se da se ponašate isto kao i kod endokrinih disruptora. Tražite da parlament e, izradi strategiju, sjetite se kada je riječ bilo o tim endokrinim disruptorima, to je bilo 2013. Dakle, vi ste ovo morali učiniti u rujnu 2015. i sada kažete da, vidjet ćemo imali problema. E, vi u komisiji imate stručne ljude i bitno je da se definira popis takvih e, farmaceutskih tvari koje mogu biti opasne po zdravlje. Nakon što dobijemo popis, mi možemo izvršiti pritisak na države članice da se popis poštuje. Ako se to prenese na razinu države članice, onda će one tvrditi da postoje neke nejasnoće kada je riječ o znanstvenim rezultatima i da se ništa ne može poduzeti. Dakle, vi ste ovdje dobili od nas poticaj, mislim da to trebate iskoristiti. Ovo je kao i afera Volkswagen, kada se gledaju testiranja e, toksičnosti vodi, ti su testovi zastarili, postoje fizikalni, e, kemijski testovi i testiranja na bakterije. Međutim, ono što je bitno je toksičnost. Tu bi trebalo zapravo revidirati e, teze vezane s toksičnost u pitkoj vodi. E, dakle, treba revidirati testiranja. To isto vrijedi i za aferu Volkswagen gdje testovi nisu odgovarali stvarnoj situaciji. Prema tome komisija bi trebala predložiti nova testiranja za kemijske tvari. Mi znamo koji je bio problem sa tim tvarima koje ometaju endokrini sustav. Dakle, to se može isto tako pronaći u vodi i tu je takozvani e, učinak koktela. Pronađeno je više od 160 farmaceutskih tvari u vodi. Ne znam jeste li svjesni što to znači. Dakle, ljudima se kaže pite E, vodu iz slavina, to je više ekološki prihvatljivo, međutim tu se može pronaći više od 160 različitih molekula. Dakle, mislim da komisija treba biti aktivnija, čak i proaktivna i ako imate rok, e, ako vam je već zadan rok, onda ga se trebate i pridržavati. Ako mi dopustite da to kažem. Hvala lijepo. Riječ ima komisija za odgovor. Da, hvala vam. Jasno mi je što govorite. sve jedno rekli bih da se ne radi o pitanju koje nije, koje nije složeno i što se tiče farmaceutskih proizvoda u vodi, također smo govorili, o, razgovarali sa tijelima nadležnima za vodu i jasno nam je da tu postoji problem, no jedna stvar o kojoj sam sigurna i u koju su me uvjeravali je da tu ne postoji opasnost pozdravlje u ovom trenutku. Prije svega radi se o količinama koje su ispod ograničenja, koje su proistječu iz našeg zakonodavstva, osobito koje se tiče pitke vode, a nadalje trenutno se radi o pitanju da bi ovaj trend mogao se povećati, tako da gledamo unaprijed mogućnost e, uklanjanja onih tvari za koje je to tehnološki moguće, ali to da kako košta. Dakle, možemo početi sa kraja e, sustava, ali tu znamo tko to mora platiti. I u načelu se slažemo da je bolje na neki način baviti se korijenom, uzrokom problema, no za to je potrebno određeno vrijeme unutar kojeg se moraju provesti rasprave s državama članicama i drugim dionicima. Znam da niz država aktivno radi na tome i intenzivno, njima njime smo u kontaktu, no trenutno mogu reći da da, smatramo da je to važno pitanje, no pozabavit ćemo se njime iako kasnimo, ali kasnimo zbog toga što shvaćamo da je ovo složeno pitanje koje je potrebno pomno razmotriti. Hvala. Zahvaljujem. Možemo vjerojatno na posljednje pitanje danas prijeći. Pitanje osam. Slučaj jezera Petrusilo. Gospodina od gospodina Pedičinija iz e FDD-a. Thank you. So we come back. Uh, Hvala vam, da. Vraćamo se na komentar poštovanog zastupnika. Dakle, priopćili smo Europskom parlamentu u našem odgovoru, povjerenik Vela je to učinio, odgovor na ovo pismeno pitanje i to jest unutar okvira jedne otvorene istrage trenutno, što bih željela naglasiti, i komisija će procijeniti sve mjere koje su poduzela talijanska tijela kako bi se pobedinuli da vode jezera Pertusilo e, zadovoljavaju standarde koje postavlja europsko zakonodavstvo. Dakle, trenutno radimo na tome i ne radi se o tome da ne znamo o čemu se radi. Jasno nam je da postoje pitanje kojim se moramo pozabaviti i očito to smo napravili eh, onako kako sam mi opisala. Ali jasno je da moramo reći da komisija ne može pružiti nijakve detalje o trenutno otvorenim istragama. Svejedno, voljelo bih potvrditi da se napreduje u radu na ovome, imali smo već i razmjene s talijanskim tijelima vlasti već smo dobili u travnju ove godine dodatne informacije i trenutno procjenjujemo te informacije i na temelju toga poduzet ćemo nužne aktivnosti. Hvala vam. Mislim da bi gospodin Pedičini želio reagirati na ovo. Da, biti ću kratak. Postoje neke informacije prema kojima općine na licu mjesta kažu da su već dokazale da granične vrijednosti za određene ugljikove spojeve i teške metale da su one već e, e i to više puta, znači čak i službena tijela to priznaju. A što se nakon toga događaj, to je postupak, e, slučaj kršćenja prava. Tko će snositi posljedice? Hoće li to biti samo građani koji će platiti svojim zdravljem? Mi to već znamo, mi smo već imali takva iskustva. O tome moramo raspraviti. Možda su nam potrebni neki novi instrumenti, zato što stari postupak očito ne funkcionira, ne funkcionira postupak o kršenju prava. Jer ako određena uprava, ako određeno upravno tijelo uvijek iznova bude e, izabrano od određenih lobija, koji imaju utjecaja na izbore, onda upravna tijela imaju tu moć da dopuštaju zagađenje, a u postupku povrede prava se više ne osigurava načelo prouzročitelja, znači ne napada se onaj koji je prouzročio onečišćenje, već opet e, Posljedice snose građani. Uvijek su građani ti koji plaćaju račun. Hvala. Komisija ima riječ. Zahvaljujem, donekle me ovo iznenađe, Dakle, ne radi se ovdje ipak o postupku zbog povrede prava Europske unije, a svaki puta kada ovime počnemo baviti, pravilo obradne se mora primijeniti, dakle imamo nešto e, što, na što upozorimo državu članicu koja očito sa nadležnim tijelima zajedno se može obraniti i reći, nam da je naše tumačenje pogrešno ili krivo i ukoliko je nužno prođemo kroz cijeli proces dok u krajnjoj liniji ukoliko je opravdano potencijalno stvari izvedemo pred sud. To je običajen proces koji je vrlo dobro funkcionirao, poduži proces, no ukoliko je to opravdano, nužan je. Uz to u mnogim slučajevima izravno razgovaramo s nacionalnim tijelima jer one su naši pandani i kao i kod direktive o vodama pružaju podršku i pomažu. To je više vezano uz tumačenje direktiva određenih članaka, stavaka direktive. Kada se radi o granicama vrijednosti emisija, tada se tu malo može reći osim morate poštivati te granice u pojedinim okolišnim medijima, vodi zraku. I tu dolazim do glavne točke. Ono što vi opisujete je na odgovornost države članice i država članica mora poduzeti nužne mjere kako bi se pobrinula da stanovništvo koje živi u određenoj regiji e, bude sigurno od bilo kakvih e, onečišćivača ali ne radi se tu o nečemu u što mi možemo izravno intervenirati. Dakle, osim u nekim konkretnim slučajevima, komisija nema instrumenta kojim bi mogla intervenirati. Iako bi to bila dobra stvar. No to bi zapravo promijenilo u potpunosti ravnotežu između zadaća i odgovornosti komisije i država članica. Provedba je uvijek odgovornost koja leži na državama članicama. Tako da iskreno mogu samo zamoliti vaša nadležna tijela da učine ono što je nužno kako bi se pobrinuli da se stanovništvo i okoliš zaštiti. Ispričavam se kolega, mi još nešto rekao. E, na nacionalnoj razini se uvijek, dakle, možete ih baviti e, time e, kroz pravne kanale. Dakle, to je mjesto gdje bi sam proces mogao započeti u većini slučajeva. Prije svega se tu radi o nacionalnoj razini na koje bi trebalo izvršiti određene pritužbe, a tada se tek može vidjeti postoji mogućnost da mm, nacionalna jurisdikcija se pobrine da se direktiva o kojoj se radi e, zajamči. I tek ukoliko to ne zaživi, prešlo bi se na europsku razinu. Dakle, to bi moglo biti jedan dobar način za dalje postupke. Hvala vam lijepo. Mislim da ovdje možemo e, zatvoriti sa ovim dijelom zasjedanja. E, ukoliko imamo kakva druga pitanja, možemo ih odgoditi za neku drugu, e, drugi budući sastanak. A sad bih zamolio kolegicu, predsjednicu gospodina Sikjerske, predsjednika odbora Agri i predsjednicu odbora Deve, da mi se pridruže. I isto tako e, molio, zamolio bih kolege iz agencije FAO da nam se pridruže za sljedeću točku. Možemo na dvije minute prekinuti pa ćemo nakon toga nastaviti sa sastankom. Dakle, dvije minute. Prekid.